pani przewodnicząca! <clears throat> witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów. wznawiam. serdecznie was pozdrawiam. Nastavljamo ponovno sa zasjedanjem. Zapisnici sa jučerašnjih eh, plenarnih sjednica su vam sada na raspolaganju. Imali nekih primjedbi vezani uz te zapisnike? Koliko vidim nema. I toga vas onda mogu obavijestiti o tome da su ti zapisnici usvojeni. Sljedeća točka